komisije o zaštiti žrtava terorizma. Riječ ima Europska komisija, povjerenica Binkovska, izvolite. Hvala lijepa. Uvaženi zastupnici, nedavni napadi u Parizu još jednom su pokazali radikalno lice terorizma. Tijekom posljednjih desetljeća neke zemlje članice su bile mete ovih napada, pretrpjele su velike gubitke Španjolska, Francuska, Nizozemska, Ujedinjeno kraljevstvo, Grčka, Švedska, Italija, Bugarska, Norveška, Danska. Imamo direktivu o žrtvama koja se provodi u zemljama članicama i riječ je o najopćenitijem instrumentu koji se tiče prava žrtava na europskoj razini. Imamo tu obvezujuća prava za sve žrtve kaznenih dijela, uključujući i pomoć koji vodi, računa o individualnim potrebama žrtava kaznenih dijela. Imamo dakle mjere kojima se odgovara na njihove potrebe, a za sad u to nisu uključene žrtve terorizma. Riječ je o žrtvama koje su traumatizirane, koje su ranjene ili su izgubile život e, u ovakvom napadu. Njima je potrebna specifična potpora, specifična pomoć koja će odgovoriti na njihove potrebe koje su povezane sa prirodom ovih e, zločina. Zbog toga je komisija odlučila uključiti posebne odredbe koje se tiču žrtava terorizma, dakle, koje će se naći u tekstu rezolucije o borbi protiv terorizma. Želi se obuhvatiti kaznena djela koje su povezana sa terorizmom, uključujući i aktivnosti povezane sa osposobljavanjem terorista. I ovaj prijedlog odgovara na potrebe žrtava terorizma. Direktiva traži od zemalja članica da se osigura da žrtve ovih kaznenih dijela imaju pristup odgovarajućim stručnjacima koji će im pružiti odgovarajuće psihofizičke tretmane. To treba biti također dostupno koliko god dugo to bude potrebno. Teroristički napadi često rezultiraju dezinformacijama i kaosom. Također ovdje govorimo dakle i o potrebi odgovarajućih pravodobnih informacija za žrtve ovih kaznenih djela. Direktiva traži potporne urede koji bi pružali ovakve vjerodostojne informacije. Nacionalna tijela će trebati usko surađivati kako bi se osigurali da su sve žrtve terorizma dobro odgovarajuće informirane i da dobiju odgovarajuću pomoć neovisno o tome e, gdje borave na području Europske unije. Ove skrojene mjere, dakle, namijenjene žrtvama terorizmu, pomoći će njihovom ozdravljenju kao i onom njihovih obitelji i pripomoći će ozdravljenju čitavih e, društava. To je dio e, rada naših centara za borbu protiv radikalizacije. Tu imamo više od 2000 stručnjaka koji se bave ovim pitanja, pitanjima. Ovaj centar će postati, je postao operativan 1. listopada ove godine. Dodijeljeno mu je 25 milijuna eura za iduće četiri godine kako bi se također osposobile ekipe na terenu. Oni će doći iz različitih sektora, obuhvatit će, će predstavnike lokalne zajednice, lokalnih policijskih tijela, socijalne službe, organizacije civilnog društva, te također grupe potpore žrtvama. Žrtve terorizma zaslužuju našu potporu i solidarnost. Oni također imaju e, važnu ulogu u borbi protiv radikalizacije. Njihova svjedočanstva mogu dati ključni doprinos unutar mjere prevencije. Posebna radna skupina koja će se baviti sjećanjem žrtva terorizma će se osnovati i ona će organizirati prigodni marš 11. ožujka 2016. godine. Na taj način će se obilježiti taj datum i to će se nastaviti činiti. Događaj će nam omogućiti da se prisjetimo i odamo počast onima koji su stradali, te da pomognemo proces ozdravljenja onih koji nastavljaju patiti. Nadalje, osigurat ćemo se da se čuju glasovi žrtava. To se naročito tiče radikalizirane mladeže. Njihove, e, njihove priče ne smiju proći nezapaženo. Ti pojedinci su došli na rub ekstremizma, ali su dva promislili prije što su djelovali. Uvjerena sam u važnu ulogu koju žrtve mogu odigrati naročito u zaporskom ambijendu kako bi se spriječila radikalizacija. Njihove priče su moćno e, oružje koje nam je na raspolaganju kako se pojedinci ne bi dodatno radikalizirali. Hvala lijepo. Hvala vam lijepa. U ime klubova zastupnika kolegica Beseril Bario u ime kluba EPP-a ima riječ. Hvala vam lijepa. Teško je prihvatiti činjenicu da svatko može bi postati žrtva. Ja sam toga postala svjesna kada je Eta ubila moga brata i njegovu suprugu. Onaj koji puca danas čini to u ime takozvane islamske države, a po meni ne postoji to nešto što je vrijedno života nevinih ljudi. Ovdje govorimo o tome da ljude trebamo, ljude koji su žrtve terorizma trebamo prihvatiti kao one koji svjedoče o tim događajima. Govorimo ovdje dakle sam, ne samo o konkretnim mjerama, već i o vrijednostima koje pri tom promoviramo. Međutim, trenutno nemaju sve zemlje odgovarajući sustav zaštite i zato je upotrebna ova direktiva. Zahtjevi žrtava se mogu svesti na nekoliko riječi. Pravo na dostojanstvo, pravo na sjećanje, pravo na dostojanstvo. To su sve važna pitanja. Ne razumijem zašto je EPP jedini klub koji često predlaže rezolucije upravo o žrtvama terorizma, a te, te rezolucije se potom odbijaju na sastanku konferencije predsjednika. Ovom rezolucijom želimo napraviti prvi korak unaprijed. Žrtve terorizma su to zaslužile i ovu, ovu direktivu mora podržati cijeli parlament, vijeće i komisije. Dakle, moramo preći sa riječi na djela. To je nešto što će pomoći onima koji su dakle bili žrtve terorizma. Gospođo povjerenice, dakle koji je datum stupanja na snagu ove direktive? Hvala vam lijepa. Prihvaćate li plavi karton gospodina Sanija? I can repeat. accept blue card from uh, deputy Ponavljam pitanje, prihvaćate li plavi karton, da ili ne? Izvolite, Sani. Eh, Hvala Kolegice, suosjećam s vama zbog eh, gubitka koji je pretrpjela vaša obitelja što ste spomenuli malo čas. U Mađarskoj sam bio zastupnik regije gdje smo imali velik broj žrtava u drugom e, svjetskom ratu. Bilo bi dobro kada biste poručili svojim kolegama iz mađarskog e, Fidesa da se pozabave zločinima koji su povezani sa drugim svjetskim ratom. Thanks Izvolite, odgovorite. E, hvala lijepa. Govorimo o žrtvama terorizma, a ne žrtvama rata, ali jasno da mislim da su sve žrtve zaslužile jednaku potporu bez ikakve iznimke. Hvala, imamo idući plavi karton za vas. Prihvaćate li pitanje zastupnika Bogovića? no yes da ili ne yes or no It's I think. Um, Došlo do nesporazuma, veli predsjedavajući. U ime kluba SID, zastupnica Kinići, minuta i pol, izvolite. Hvala lijepa. Nedavni teroristički napadi skrenuli su iznova pažnju ne samo na autore i moguće autore atentata, već i na pitanje žrtava izravne i neizravne. Već u štokonskom programu iz 2009. govorilo se o potrebi da se poboljša zakonodavstvo i mjere potpore za zaštitu žrtava kaznenih dijela, uključujući žrtve terorizma. To je kategorija koja obuhvaća i obitelji izravnih žrtava. I direktiva 29 iz 2012. također govori da žrtve terorizma zahtijevaju posebnu pažnju. I danas žrtve terorizma moraju moći računati na solidarnost i međunarodnu i nacionalnu potporu. Treba razviti odgovarajuće mjere kao što je danas istaknula povjerenica i na tom joj zahvaljujem. Međutim, po meni moramo učiniti nešto više. Moramo biti na raspolaganju, pružati besplatnu materijalnu medicinsku pomoć, potrebna je dugo, dugoročna pomoć za one koji su izravno pretrebne napade, te jednako i za njihove obitelji. Potrebno je učinkovit e, pristup pravosuđu, pravo na pravnu pomoć, pravo na odštetu. Osim toga, važno je priznati i podržati udruge koje se bave pravima žrtava. Grazie, onorevole Kinići. Now on behalf e Hvala. U ime kluba e zastupnik Kirkop predsjedavajući povjerenice. Svjedočili smo užasnim posljedicama terorističkih dijela. To nas je navjelo i da se zapitamo što smo kao ljudi, kao nacije, kao Evropska unija, kome vjerovati, što znamo, u što vjerujemo. Međutim, ne smijemo se prepustiti retorici mržnje. Mi smo Europa, razlika i slobode. U danima nakon napada u Parizu, bili smo tužni, bili smo šokirani, ali tu je isplivala i poruka hrabrosti. moramo učiniti ono što možemo kako bismo pomogli onima koji su preživjeli ove grozote, moramo pomoći izgraditi njihove živote, a naši građani moraju moći živjeti živote slobode. Mi ćemo pobijediti neprijatelja i tada ćemo se osloboditi straha. Međutim, to ne smijemo činiti pod cijenu gubitka tolerancije, kulture, sve ono što je doprinijelo u stvaranju današnje Europe. Hvala. U ime kluba ALDE, zastupnik Ruiz, izvolite. Los criminales convencionales no Hvala vam. Konvencionalni kriminalci često ne traže reklamu za svoja kaznana djela. Oni pokušavaju sakriti ono što su činiti. Kaznana djela koja čine teroristi su sasvim drugačiji. Kada se to događa u demokratskim društvima kao što su naša, onda su to vrlo teška djela, napadaju se nevini ljudi. Međutim, Mm, vidi se ovdje da se pokušava postići jedan propagandni učinak. Obijaju se neki određeni ljudi samo kako bi se terorizirali i svi ostali. Međutim, na taj način se želi oslabiti naše države. Sada džihadisti napadaju naše demokratske države. Smaknuća su javna. Ovi ljudi se sebe smatraju herojima. Međutim, što se događa, žrtve se ponižavaju, šteti se našem društvenom tkivu. To su zločini protiv čovječnosti, imamo ljude koji su ubijeni na krutan način u javnim eksekucijama. To su jedno i poruke demokratskim društvima koja štite slobode koje upravo napadaju ovi počinitelji kaznenih djela. Dakle, moramo se boriti protiv takvih djela. Potrebno je također potrijebiti odgovarajuću retoriku. Ne možemo prihvatiti ubijanje žena i djece. Ne, ovi ti ljudi koji to čine ne smiju proći nekažnjeno. U mojoj eh, zemlji postoje mjesta gdje se ljudi, teroristi ponose što su nekoga obili. Pa to je za svaku osudu. Moramo to tome stati na kraj, zato što teroristi napadaju i dostojanstvo žrtava i svaki novi atentat šalje istu poruku. Ne možemo to prihvatiti. U Španjolskoj imamo različite oblike terorizma. Europski parlament nije učinio ono što je mogao kako bi obratio pažnju na žrtve tih zločina. Jedna odgovarajuća direktiva bi bila nešto što nam je potrebno. Hvala lijepa. U ime kluba GUE zastupnica Anderson, minuta i pol, izvolite. In the wake nakon katastrofalnih razaranja u Parizu želim uručiti svoje najiskrenije sućut svim žrtvama i obiteljima. Daješ je poput Frankensteinovog čuda, čudovišta i države članice ga moraju spriječiti. Nitko ne smije pristajati i na zaradu i pomagati Daješu da ostvaruje svoju svakodnevnu zaradu od nekoliko milijuna eura dnevno. Treba pomoći milijunima izbjeglica koji su tu upravo zbog dešava terorizma i terora. Zapadna vojska čini brojna mjesta puno nesigurnijim Siriju. U Siriji se slijedi model rješavanja sukoba a ono što se dešava, bacanje dodatnih bombi u Siriji nije rješenje. Nedavni sukob u Irskoj bio je takav da je državni aparat ubijao nekažnjeno. To je bila doslovna nekažnjivost za britansku državu. Nažalost, u ovoj raspravi terorizam koji sponzorira država e, često se zanemaruje. Ono što se dešava u Libiji, u Siriji, zahtjeva da ovaj parlament e, prestane sa dvojnim mjerilima i osudi svaki čin terorizma. Britanska vlada nije se pozabavila člankom drugim svojim obvezama prava na život. Hvala ime zelenih. E, Jan Filip Albrecht ima riječ, imate riječ na dvije minute. Najviše hvala predsjedavajući, dragi kolege i kolegice. Mislim da smo svi bili doista potreseni nedavnim atentatima koji se dogodili u Parizu. Ovo su bili napadne ne samo zapadne demokracije, već napad na cijeli svijet i to nas mora ujediniti i učiniti da se zaštitimo od budućih napada i u biti zaštita žrtava nije samo nešto gdje se treba baviti osobito ranjivim skupinama i osobama, već moramo uzeti u obzir sprječavanje, općenito sprječavanje napada i mislim da je u interesu svih žrtava i potencijalnih žrtava da se dobro preispitamo i zbrojimo sve izvore podataka kojim raspolažemo i da se osmjerimo na budućnost, a ne da dopustimo ovim napadima da ovu raspravu učine, da tako kažem, aktivnom raspravom i bilo bi dobro da se osvrnemo na uzroke ovog terorizma, jer ako pogledamo bliže trenutnu krizu na Bliskom istoku, napadi tu imaju svoje podrijetlo i trebali smo udružiti snage da riješimo te probleme. Brojni teroristi radikalizirani su u samoj Europi, konkretno u našim zatvorima, tako da se moramo postarati da tome stanemo u kraj i da iskorijenimo radikalizaciju. Zatim, gledajući na činjenice što je sa sigurnošću, mislim da sada znamo da je potrebna bolja suradnja između europskih eh, obavještajnih tijela, razmjena, bolja razmjena podataka i ne trebamo imati univerzalno, univerzalni nadzor eh, naših ugrađana. To je nešto što ne smijemo dopustiti. Hvala gospodine Albrecht. Sada u ime FDD-a Zastupnik Jared Batten ima riječ na jednu i pol minutu, izvolite. Prvo obveza svake vlade jeste zašta svojih sugrađana. Često se kaže da terorizam nikad ne može pobijediti, no tome nije tako. Terorizam može pobijediti kada veliki broj općeg stanovništva simpatizira sa dugoročnim ciljima tog terorizma. Na primjer, u Jedinoj kraljevini eh, Ira je terorizirala i ubijala ljude i tako je ušla u vladu Sjeverne Irske. Mnogi su bili javno spremni podržati terorizam e, Ire i jako veliki broj ljudi je bio spreman glasati za Sinn na političko krilo. Trenutni teron je islamski fundamentalizam koji želi uspostaviti svjetski kalifat i šerijat. Rečeno nam je da velika većina muslimana da su miroljubivi i nenasilni. Ja pristajem da je to istina, no, većina nije problem, manjina jest, a svi su oni iste vjere. I poučavanje te religije, ako je doslovno tumačimo u potpunosti, je nekom, nesukladno sa demokracijom i zapadnom civilizacijom. I tu imamo ogroman problem boreći se sa fundamentalističkom ideologijom u našim društvima. Prošlog mjeseca sam ovdje rekao da je prvi korak eh, u tome da za svak da zaustavimo svaki vid masovne imigracije iz islamskih zemalja. Europska politika da se dopusti ulazak e, milijuna migranata iz islamskih država nije ništa drugo nego igranje ruskog ruleta sa životima naših sugrađana. Hvala. Ako sam dobro shvatio, imate play karton? Ne. E, pitanje u vezi s poslovnikom. Da, pozivam se na pravilo 11.2, a to je kad e, to je dužno poštovanje, e, za, međusobno dužno poštovanje zastupnika. Ja sam članica Sinn Feina, izabrana sam u Sjevernoj Irskoj sa šestdeset tisuća ljudi je glasalo za mene i mislim da je doista najmanju ruku sramotno da netko u ovom domu pokuša uspostaviti vezu poput ove. Glasači Sinn glasali su za nas na temelju našeg mandata, na temelju naših argumenata i našeg načina zastupanja i manifesta koji smo predstavili glasačima i to je ono što su tisuće, skoro pola milijuna ljudi na Irskom otoku, zato su glasali za Sinn Te mislim da prema pravilu 11.2 da se zastupnici moraju vladati eh, međusobnim uvažavanjem, a to nismo čuli večeras ovdje. Hvala. Neovisni zastupnik, gospodin to imate jednu Komisija nam danas kaže da treba pomagati žrtvama terorističkih napada. Kaže da treba pomoći žrtvama, njihovim obiteljima, treba se boriti protiv svega onoga što rade teroristi. No, nažalost, kriteriji mogu biti drugačiji, ovisno o državi ovisno o identitetu kriminalaca i žrtava te uvjerenjima jednih i drugih. Grčka vlada, odnosno država, odbija pomoći žrtvama terorističkih napada kada, se, kada su žrtve grčki građani. Tu imamo hladno, primjer hladnokrvnog ubojstva mog sina još jedne osobe, to je bio jedan teško, jedna teško ranjena osoba. I ovu direktivu nije ispoštovala grčka vlada, nisu nam pomogli, nisu nam pružili pomoć, što više stvarali su nam probleme. Nitko nije bio uhićen nakon tog dijela. Bilo bi dobro da se komisija zainteresira malo pobliže E, žrt, da se pozabavi malo pobliže žrtvama i bez obzira na ideološki u pozadinu žrtava. Elizabeth e, Rosenberg, imate riječ. Hvala. Jako sam zadovoljna što su svi klubovi zastupnika složni. E, tome da kažu da direktiva 29 ne može pokriti bilo koji teroristički čin s obzirom da su teroristički činovi jako konkretni osobiti slučajevi žrtve su svaka zasebna i imaju potrebu za konkretnom specifičnom pomoći to teroristi koji napadaju institucije. Ovdje mislim na organizaciju 17. studeni koja je napala, napadala i djelovala u mojoj zemlji desetljećima. Možemo spomenuti i teroriste no u svakom od ovih slučajeva tu se radi o organizacijama nakon čijeg djelovanja nastaju žrtve i moramo djelovati na njihov, njihove aktivnosti. Ono što trebamo napraviti jeste ne dopuštati da se strah stoliči i ne paničariti. samo tako ćemo moći reagirati i demokracijom. Hvala zastupnik Juan Fernando López Aguilar. Imate riječ na minutu i pol. Hvala predsjedniče, povjerenice. Atentat 13. Eh, eh, studenog u Parizu eh, bi je jako, podsjetimo se na atentat na Charlie Hebdo, iste godine u Londonu, zatim u Španjolskoj. Ja sam i Španjolski, ovdje predstavljam Španjolsko društvo u Europskom parlamentu, koji je bio desetljećima Dakle, Španjolska je bila terorizana desetljećima od strane ETE i moja stranka, socijalistička stranka, je svo vrijeme borbe sa etom e, željela premjestiti taj sukob izvan političke rasprave. Mi smo se borili za dignitet, e, za pomoć žrtvama, socijalnu pravdu. Iz tog razloga želim i ja se zalagati za specijalnu direktivu koja će popuniti ovu koja je e, usvojena u listopad 2012. godine i koja ne odaje dovoljno počast e, jedinstvenosti svake drame i e, medicinsko-psiholoških potreba žrtava trebamo pomoći pravno e, trebamo imati mogućnost da im pružimo psihološku pomoć je to jako važno za žrtve i zato mislim da bi specijalna direktiva mogla dati svoj doprinos e, da e, se doista valjano pomogne svim mojim europskim žrtvama. Uvjeren sam u to. Kada teroristi napadaju, one traže od žrtava samo krv, bol, već nas hoće sve e, terorizirati, sve nas demokrate. Što bolje mognemo zaštititi žrtve u cijeloj Europi, to će naša demokracija biti jača. Najviše hvala. Zastupnica Stevens, izvolite. Hvala vama. Moramo pokazati poštovanje prema onima koji su najranjiviji, mislim pritom i na osobe sa invaliditetom. Države se trebaju osigurati da se u prvom kontaktu sa pravosudnim tijelima, sa policijom, da se ljudima pomogne odmah na odgovarajući način, primjerice ukoliko im je potrebna pomoć da bismo ih e, bolje razumjeli. Gluha osoba treba imati na raspolaganju mogućnost korištenja jezika znakova osoba sa mentalnim problemima također treba biti e, u društvu nekoga na koga se može osloniti, sve to kako bi oni mogli uživati svoja potpuno prava. Međutim, u brojnim zemljama članicama potrebno je poraditi na senzibilizaciji po ovim pitanjima. Sva prava treba biti obuhvaćena, tako i ova, i to treba biti prioritet komisije kada se govori o provedbi. Thank you uh, James Nicholson. Hvala, zastupnik eh, James Nicholson imate riječ. Naša hvala predsjedavajući, povjerenice. Ja doista suosjećam sa svim onima koji su bile žrtve terorizma u Europi i drugdje. Evo, ja sam zastupnik eh, već 40 godina u Sjevernoj i Povijesno govoreći, teroristi nisu izolirane osobe. Stoga je ispravno da mi međusobno e, koristimo, e, surađujemo u borbi protiv terorizma. Preživjele žrtve terorizma trebaju pomoć puno vremena nakon događaja. Moja zajednica, u mojoj izbornoj ima ljudi koji još uvijek godinama pate od posljedica terorističkih napada. To je jako složena situacija koja se godinama razvija na različite načine. Oni imaju pravo na pravdu, na istinu imaju pravo da ne budu traumatizirani tim terorističkim dijelima. Konačno moramo napraviti razliku između nevinih žrtava i počinitelja. Oni koji su... Ja podržavam žrtve, a ne one koji stvaraju žrtve. Najljepša hvala. Sada je vrijeme za slobodno javljanje za riječ. Zastupnik Hajs, imate riječ. Naš hvala predsjedavajući, hvala što mi pružate mogućnost da se im za riječ. Ja pozdravljam ovaj prijedlog i želim čestitati kolegici Terezi na njenom radu i tome što ukazuje na potrebu da se pomogne žrtvama. Kao što su drugi rekli, predsjedavajući, mi imamo odgovornost da pomognemo tim ljudima, nevinim žrtvama terorizma i to diljem svih 28 država članica Europske unije. U našoj zemlji Irskoj mi smo bili podvrgnuti ilegalnoj kriminalnoj kampanji IRE i drugih organizacija više tri, od 35 godina koja je ubijala ljude, zastrašivala ljude i moramo spostarati da e, oni budu klinično gonjeni. Za, ono što moramo napraviti predsjedniče jeste da se ovdje moramo pomoći ljudima koji se bore svojim ozljedama i sa svojom žalošću. Mi sada imamo čitav dugotrajni postupak pomirenja, ali sad treba nešto drugo napraviti. Sad komisija treba vidjeti u narednih šest mjeseci da li su države članice napravile, provele e, svoje zakon, prilagodile svoje zakonodavstvo i pozivam komisiju da ukaže na one koje to nisu napravile. Hvala vam. Malo je kasno, ali Možda gospodin Nikolson e, želi pristati na plavu kartu od e, gospođe Jimenez Beseril. Da, da, ispričavam se predsjedavajući. Ne želim postaviti pitanje gospodinu Nikolsonu, već bih htjela samo da mi date koji trenutak u raspravi o žrtvama da podsjetim na žrtve koje su stradale prije dva dana kada je došlo do napada španjolske ambasade u Kabulu. To su bile e, europske e, žrtve, dva politička djelatnika u Kabulu i mislim da je pravo, pravi trenutak da podsjetimo na njihovu žrtvu sada kada raspravljamo o ovome. Da, u potpunosti vas razumijem. A sada ćemo nastaviti sa slobodnim javljanjem za riječ. A kada se diže plavi karton da se samo mogu postaviti pitanja. Zastupnik Marijas. Hvala predsjedniče. Nakon e, napada u Parizu stotinjak žrtava moramo se boriti protiv terorizma i zaštititi te žrtve. Ja želim reći, iskazati svoju solidarnost sa žrtvama napada Daesha. E, Uredba 29 2012. mora biti provedena u državama članicama. To je prva razina zaštite žrtava, no to nije dostatno, treba nam dodatan okvir koji će biti specifičan, koji će se konkretno primjenjivati isključivo na žrtve terorizma, osobito nakon e, masovnih e, napada džihadista, a s ciljem da se zaštiti žrtve. Kako bismo to napravili, moramo također percipirati politički i ideološki terorizam što se daješa tiče moramo moći poduzeti određene mjere protiv Turske i svih oni koji podržavaju terorizam u Siriji. Moramo raditi na miru i socijalnoj pravdi na Bliskom istoku. Hvala. Gospođa Izaskun Bilbao Barandika. Hvala predsjedniče. Svjetska teroristička prijetnja, osobitosti tih počinjenih činova. Svi bi napadi nas primoravaju ili da do u, žrtvama ili da napravimo jedan novi tekst. Mi smo sada suođeni s novim fenomenom koji je drugačiji od ovoga što smo poznavali do sada, koji zahtjeva minimum eh, pozornosti, tu zahtjeva dakle program koji će smanjiti birokratsko opterećenje za korisnike i za multidisciplinarne usluge. Moramo zajamčiti održivost pomoći i na transnacionalnoj razini treba nam više empatije razumijevanja kada imamo posla sa žrtvama. A u cijeloj žrtvi moramo sporiti protiv terorista i njihovih činova, ali na demokratski način i inteligentan način, ali istovremeno moramo zaštiti žrtve koje pate Napad u Parizu ima za cilj uništenje naše slobode i našeg načina življenja. Moramo se boriti protiv toga. Hvala. Hvala. Zasnik Tomik. Da. Žal se moramo v zadnjem času na mjesto s pozitivnimi vsebinami, naprimer kako zagotoviti... Hvala lijepa. <clears throat> Nažalost, nedavno smo se bavili puno puta o ovakvim temama, a nismo se bavili pozitivnim temama, o tome kako da poboljšamo budućnost mladih i otvorimo više radnih mjesta. Bavimo se problemima poput terorizma i moramo ne se boriti također protiv toga da do atentata dođe. Međutim, stvarnost je i takva da oni koji su žrtve terorizma, da su oni cijeli život obilježeni. Oni kao i njihove obitelji. Moramo pokušati učiniti nešto da do atentata ne dođe. Za slučaj da dođe do terorističkih napada moramo učiniti više te ponuditi što je više pomoći moguće putem naših e, udruga

Hvala e, za riječ. 20. stoljeće obilježili su mnogi totalitarni režimi u Europi. Oni su e, e, rezultat njih bile su mnoge žrtve. Mnogi od njih nisu niti prepoznati kao žrtve u drugom dijelu 20. stoljeća neke skupine u e, Španjolskoj, Italiji, Grčkoj e, vodile su e, političke borbe i izazvali mnogo žrtava. A sada se moramo suočiti s masovnim terorizmom za kojeg nitko ne zna gdje će napasti. Radi se o terorizmu koji se bori protiv društvenog poretka koji postoje u različitim državama članicama. A cilj mu je da učini što je više moguće e, žrtava. Slažem se s kolegicom da bi trebalo izraditi direktivu. S jedne strane kako bismo pomogli žrtvama, a s druge strane kako bismo se borili protiv uzroka koji dovode do terorizma. Hvala sada u ime Europske komisije. Riječ ima gospođa Bjankovska, povjerenica. Hvala lijepa. Postupani zastupnici, zahvaljujem se na svim vašim primjedbama. Ja ću povjerenici Jurovoj prenijeti duh ove rasprave. Zaključno reći ću nekoliko riječi. Komisija se zalaže za borbu protiv terorizma i radikalizacije. Zahvalna sam Europskom parlamentu na izvješću o e, sprečavanju radikalizacije i vrbovanja e, europskih građana od strane terorističkih organizacija što ste ga usvojili prije tek nekoliko tjedana. Treba uključiti sve dionike na različitim razinama. Moramo zaista poticati da dođe do veće suradnje među pojedinim dionicima i moramo izraziti potporu samim žrtvama. Komisija e, uviđa da su žrtve terorizma posebne žrtve koje se ne može izjednačiti s žrtvama drugih kaznenih dijela. I zato sam ispomenula prijedlog nove direktive u kojoj bi se e, uvela potpora žrtvama terorizma i njihovim obiteljima. E, htjeli bismo da se brzo usvoji direktiva o borbi protiv terorizmu. Prenijet ću također i to e, povjerenici i uravaj da provjeri kada će doći do provedbe te direktive. Hvala. Hvala lijepa, dobro e, večer, dragi kolege. Ova rasprava se time nastavlja. A sada prema dnevnom redu prigovor u skladu s člankom 106.